Good afternoon, Dobar dan, dame i gospodo. Molim vas, zauzmite mjesta. Evo, otvaramo današnje poslijepodnevno zasjedanje odbora regije, a prva točka na dnevnom redu za danas je razmjena mišljenja sa gospodinom Jakom Apom, ministrom za javnu upravu e, Estonije koja predsjeda vijećem, Europskim vijećem ovom mandatu koji će nam govoriti i prezentirati program estonskog predsjedanja. Neću sad više govoriti o tome jer očekujem da će e, gospodin ministar e, nama prikazati što će Estonija raditi, ali u skladu sa uobičajenom praksom u regiju. Prvo će riječ dobiti gospodin ministar da održi svoju prezentaciju, a nakon toga će članovi odbora regije, počevši sa koordinatorima, svoja pitanja postavljati, a vi ćete imati priliku da odgovorite. Dakle, izvolite gospodine ministre, imate riječ. Hvala. uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i gospođo predsjednice odbora regije, štovani kolege. Zaista sam počašćen što mogu biti ovdje među vama kako bih prezentirao prioritete prvog predsjedanja Estonije Evropskom unijom, dakle Vijećem Evropske unije. Ako mi dozvoljavate, počeo bih sa općim prioritetima estonskog predsjedništva i potom prešao na ona posebno važna pitanja za ovaj odbor. Dakle, glavne teme našeg predsjedništva su u skladu sa Bratislavskim planom rada Evropske unije. Dakle, predvodit će nas četiri glavna načela pritom. Prvi prioritet za Estoniju je otvoreno otvorena i inovativna evropska ekonomija, europsko gospodarstvo. Međutim, Evropska unija je puno više od samo ekonomije, ali jaka i čvrsta inovativna ekonomija će nam garantirati mir, sigurnost i opće blagostanje za naše građane. Unutarnje tržište Evropske unije koje e, obuhvaća 500 milijuna potrošača je naš glavno postignuće od kojeg svi imamo koristi. I poduzeća mogu uspjeti samo ako je i njihovo okružje u kojem rade jednostavno, predvidivo i ako im pruža uvijek podršku. Pristup financiranju je također vrlo važan i to posebno vrijedi za male i srednje poduzeća s obzirom da se oni vrlo često suočavaju s problemima na tom području kako doći do financiranja. Dakle, drugi prioritet našeg predsjedništva bit će sigurna Europa. Europska unija stvorena je prije više od 60 godina kao projekt za mir, a danas e, su sva pitanja vezana za sigurnost e, opet prva na našem dnevnom redu. Nijedna zemlja sama ne može riješiti probleme koje je prouzročila kriza migracija. A kako bi uspjeli moramo surađivati. Sigurno život i sigurno životno okruženje u interesu svih nas. Moraju se naše granice osigurati, mora se dobro upravljati njima kako bi zajamčili našu sigurnost kao i slobodu kretanja unutar Europske unije. Interoperabilnost i visoka kvaliteta naših informacijskih sustava je pritom od prioritetne važnosti. Štovani članovi Europskog parlamenta, treći prioritet estonskog predsjedanja je digitalna Europa i slobodan protok podataka. Imamo vrlo opsežan digitalni program koji je od vitalne važnosti za europsku budućnost. To je nešto doista estonsko u našem, tijekom našeg predsjedanja će biti. Naime, to je jedan pred, jedno pitanje koje je međusektorsko i važno je praktički na svim područjima i prolazi kroz sva područja. U srcu našeg digitalnog programa je paket svih mjera za digitalno tržište i to će nam omogućiti da pružimo prekogranične usluge i e-trgovinu. Uz to ćemo se isto tako potruditi da sve što budemo čunili tijekom predsjedništva promatramo kroz digitalnu digitalnu perspektivu. Jer koristeći digitalna rješenja mi ćemo na svakom pojedinačnom području učiniti stvari i riješiti ih i dovršiti bolje. A sada nešto o četvrtom prioritetu. Dakle, konačni prioritet estonskog predsjedanja je uključiva i održiva Europa. Nemoguće je zapravo ove prioritete koje sam naveo poredati po njihovoj važnosti, ali uključiva i održiva Europa i isto kao i digitalna Europa je za nas jedno vrlo važno međusektorsko pitanje koje se nas prolazi kroz sva područja. Naravno, kao i digitalizacija kompletna i uključiva i održiva Europa u interesu svih građana. Štovani zastupnici, nadam se da sam uspio prenijeti jedan kratak sažetak glavnih elemenata programa našeg predsjedanja. Naravno, razumijemo i znamo da vi kao zastupnici Europskog parlamenta sigurno imate pitanja, a pogotovo ćete pitati vi iz regije odbora što se događa sa kohezijskom politikom. Mi ne smijemo nikako zaboraviti činjenicu da je kohezijska politika jedan međusektorski sektorsko pitanje i da pridonosi ostvarenju mnogih europskih ciljeva. Kohezijska politika je prvenstveno usmjerena na promoviranje gospodarskog rasta u našim zemljama, državama i regijama kao i na smanjenje razlika među razinama razvoja, a istodobno je usmjereno ka stvaranju istih šansi za sve i stvaranje jednog održivog društva i gospodarstva. Kohezijska politika također jako puno pridonosi promociji informacijskog društva. Digitalizacija i e-rješenja su nam i pomogla upravo da kohezijsku politiku puno bolje učinkovitije provodimo. Kao što vidite, kohezijska politika povezana je sa više naših ciljeva i naših prioriteta našeg predsjedanja. Kohezijska politika je odigrala vrlo, vrlo važnu ulogu u razvoju estonskog gospodarstva kao i u provođenju e, i to uspješnom provođenju strukturnih reformi. Potpora kohezijske politike od velike pomoći bila pri kod oporavka od teške ekonomske i financijske krize koja nas je sve zadesila. Vjerujem da je Estonija baš dobar primjer toga kako kohezijska politika zajedno sa jednom zdravom gospodarskom politikom može dovesti do vrlo uspješnih obrata i sretnih završetaka. Štovani zastupnici, imamo na području kohezijske politike dva relativno široka cilja, postavljena cilja. Prvo, htjeli bi nastaviti sa raspravama, našim diskusijama o simplifikaciji, povećanju učinkovitosti i budućnosti općenito kohezijske politike. Naše predsjedanje nam daje tu mogućnost da možemo raspravljati i o dodanoj vrijednosti kohezijske politike. Naše predsjedanje došlo je u jednom razdoblju u kojem se sve oči, svi pogledi uprti u budućnost. Prethodna predsjedanja su već počela sa raspravama o budućnosti, a mi ćemo sada nastaviti tim putem. Europski parlament i vi uvijek mislite na kohezijsku politiku i na budućnost. Mi smo otvoreni za sve vaše sugestije i ideje. Komisija je već objavila jedan da kažemo bijeli dokument e, kao podlogu za raspravu o budućnosti Europske unije. A daljnje stvari su u pripremi kao i komunikacija o pametnim specijalizacijama, suradnji sa najudaljenim regijama, povećanju mobilizacije i tako dalje. Kao i vrlo važan izvješće oko realizaciji kohezijske politike. Dakle, kohezijska politika mora se nositi sa izazovima s kojima se suočava Europska unija, naše zemlje članice i sve regija. No istodobno mora biti i vrlo blizu i transparentna za naše građane. To je politika koja se naime provodi na lokalnoj razini, ali posljedice, njezine posljedice su paneuropske, dakle djeluju sve europske. U budućnosti kohezijska politika mora imati vrlo jasne ciljeve transparentne i racionalna pravila i ne smije biti previše administrativnih birokratskih tereta. To je kohezijska politika za koju se mi borimo. To je kohezijska politika koja je važna našim građanima. Također, bih volio istaknuti kako smo jučer objavili preporuke visoko rangirane radne skupine o simplifikaciji između ostalog kohezijske politike. Mi za našem predsjedanju smatramo da simplifikacija znači napredak i vidimo da je to u zajedničkom interesu svih zemalja članica Europske komisije parlamenta i zato želimo na tom području postići rezultate. Kad se uzmu obzir svi prethodni koraci, mi vjerujemo da je nada sve relevantno i pravi trenutak da rasprave o kohezijskoj politici sada dignemo na jednu službeniju razinu. Htjeli bi razgovarati o temama kohezijske politike u studenom na Vijeću za opće poslove koje će biti kompletno posvećeno kohezijskoj politici i njezinoj budućnosti. Dakle, jedina tema tog GAKA će biti kohezijska politika. To će nam naravno dati priliku da analiziramo dosadašnju učinkovitost te politike, a to ćemo učiniti sa jasno, jasnom vizijom budućnosti pred očima. Osim toga, organizirat ćemo i manje službene diskusije u rujnu i listopadu. Namjeravamo održati sastanke za na kojima ćemo raspravljati o teritorijalnoj koheziji, kohezijskoj politici općenito i urbanom razvoju u kontekstu kohezijske politike. Naša sljedeća prednost, sljedeći prioritet je nešto o čemu smo već ili ste vi u regiju odboru puno raspravljali i dali nam svoje bilješke. Dakle, zahvaljujući onom što je učinjeno već pod pre, malteškim predsjedanjem, tom smo cijelom procesu dosegnuli jedan fazu kad možemo već na početku našeg predsjedanja otvoriti naš e, dijalog sa Europskim parlamentom. Mislim da je to jedna jako dobra inicijativa i da smo tu jako dobro znapredovali. Po mom mišljenju zapravo je, svi gledamo vrlo pozitivno na ranje razvoj kohezijske politike i svi gledamo pozitivno na simplifikaciju koja nam je u, svima u interesu. Barem sudeći prema rezultatima, koje, reakcijama koje smo dobili od Europskog vijeća, ali i od parlamenta i zastupnika i vaših rasprava. To su dakle reakcije na onaj početni komisijin prije prijedlog. Naravno, te reakcije, osim što su pozitivne, su veliko ohrabrenje za budućnost i nadamo se da ćemo tu napraviti brzi napredak. Sve te izmjene koje su predviđene sada, bi trebala implementaciju kohezijske politike učiniti puno lakšom i fleksibilnijom za sve. Uz to, uz ta dva prioriteta, ističem da smo se obvezali da ćemo alocirati sredstva iz Fonda za solidarnost kako bi olakšali probleme koji su nastali nakon velikih šteta zbog potresa u Italiji, a zauzet ćemo se da to bude na vijeću i usvojeno pod hitno. Na kraju, želim vas uvjeriti kako ćemo učiniti svoj maksimum da uvjerimo i naše građane u sva dosadašnja postignuća kohezijske politike. Vidite, više od 80% to. Estonaca danas vjeruje u podršku i potporu konkretno kroz kohezijske fondove koje je dobila Estonija. I većina njih je uvjerena da se ta podrška apsolutno dobro odrazila i na samu Estoniju i na naš gospodarski razvoj. To su sjajni rezultati. Dakle, i na Estoniju kao državu, naše društvo i našu ekonomiju. A sad, između ostalih stvari, putnici koji dolaze u Estoniju preko talininskoj zračne luke, vidjet će i izložbu svih postignuća kohezijske politike u našoj zemlji konkretno, ali i šire. Nadamo se da ćete i vi tijekom posjeta Talinu uživati u toj izložbi. Štovani zastupnici, kohezijska politika koja predstavlja i zastupa evropske vrijednosti je velika je učinkovita i svima korisna. Mi u tom kontekstu računamo s vašom potporom koju smo od uvijek visoko cijenili. Hvala vam puno na vaše pozornosti. Hvala vam ministre. Mislim, nadam se da ćemo vidjeti tu izložbu na, u zračnoj luci u A sada počinjemo sa pitanjima koordinatora. Počinjemo sa gospodinom Van Nistelrojem u ime Pučana. Izvolite. Hvala lijepo. Sa velikim zanimanjem sam saslušao ovu prezentaciju, pročitao vaše materijale koje ste nam dostavili i prepoznao sam te ciljeve. Mislim da se to jako dobro uklapa i u imidž i u sve ono što znamo o vašoj zemlji i mislim da je to sve vrlo, vrlo zadovoljavajuće. Kad pogledam i ovaj tekst vašeg programa koji ste nam dostavili, evo čitam i ovaj dio koji se odnosi na kohezijsku politiku i to mislim da je vrlo pozitivno. Jer ovdje pišete, u ovom tekstu stoji da je rasprava, neću na engleskom citirati, dakle rasprava o kohezijskoj politici uz uzimanje u obzir dugoročnih potreba Europske unije i moguće samo uz potporu, uz podršku jake kohezijske politike. Dakle, to je vrlo jasan tekst. Dugoročne ciljevi se mogu samo uz jaku kohezijsku politiku ostvariti, vrlo jasno kazano. Ali malo sam onda još gledao dalje po tekstu i mislim da je pozitivno. Ali sve je to lijepo. I lijepo je kad nas naša predsjedavajuća pozove sve skupa u Talinin, skupa s vama ministre, da pogledamo izložbu. Međutim, sve to skupa su krasne riječi, a gdje je de facto konkretan sadržaj, konkretne mjere? vidite i gdje su tu konkretne poveznice između vas u komisiji i nas u parlamentu. Tijekom malteškog predsjedanja smo mi bili vrlo konkretno involvirani i nama se vrlo jasno reklo gdje ćemo surađivati što se od nas očekuje gdje možemo dati doprinos. Prema tome i ovdje bi volili da to bude tako jer mi očekujemo jasne korake prema napred. Evo i sami ste rekli trebamo surađivati na pitanju simplifikacije, zatim omnibus uredba i da se o tome otpočne naš trijalog, prijedlozi parlamenta moraju tu uslijediti kako bi se mogli do kraja dobro implementirati. Međutim, koja je sad konkretna politička taktika ovdje i koje je procedere. To ovdje baš ne vidim tako jasno. Ovdje imamo sedmo kohezijsko izvješće pa me zanima kako kanite nas u to involvirati. Ono što meni tu nedostaje je jedan neformalan sastanak da kažem na kojem će se te stvari precizirati, jer ako sami govorite da je to tako važno, ta ta kohezijska politika i da računate na našu potporu, onda te nam trebate reći vrlo konkretno što mi možemo sve učiniti i što vi očekujete i što bi bilo dobro došlo. Da li to dakle znači da mi trebamo biti involvirani kao članovi nekog odbora ili zastupnici parlamenta prije nego što se održi ta velika rasprava na službenoj razini koju ste zajavili za studeni na vijeću za opće poslove. Dakle, to bi nam trebalo. Kad bi nam to malo preciznije ovdje naveli, onda bi to kompletno bilo pozitivno. Jer za sad je ovo sve malo nekako pluta u vakumu. Zatim, vi ste eh, spomenuli svoje prioritete u vezi digitalne agende, digitalizacije, digitalne Europe. To nije ni u parlamentu bilo nikad drukčije, da vas podsjetim. Dakle, instrument za povezivanje Europe. Kod tog instrumenta je vijeće trebalo onih 10 milijuna koje je tražila komisija. Vijeće ih je prekrižilo, nije dalo. Onda je parlament sa našom koncentracijom na tu temu dakle IKT tehnologije, tražilo, insistiralo i onda se ta digitalna komponenta ponovno ažurirala, aktivirala. Ne, nije riječ o milijunima, prostite, govorimo 30 milijardi koje oni nisu htjeli izdvojiti. I onda je parlament je se digo na noge i mi smo tražili, insistirali i onda smo uspjeli slomiti vijeće. Dakle, vidite koliko ovisimo jedni od drugima ako želimo nešto konkretno važno postići. Sad imamo socijaldemokrate. Hvala lijepo. Dobrodošli srdečno, gospodine ministre, u našem odboru REVE. Ja nisam koordinatorica, ali osjećam sad upravo jako dobro jer mislim da sve što ste ovdje napisali potvrđuje sve ono s čim se ja bavim i zašto se zauzimam jer ja sam i nedavno jedan tekst obradila koji je išao pod naslovom ono elementi, glavni elementi, e, temeljni elementi kohezijske politike, puno smo se tim bavili. A sve ovo što ste rekli se sjajno u to uklapa i nadovezuje i sami ste rekli koliko je ona bitna kohezijska politika. Međutim, kad smo mi o kohezijskoj politici razmišljali, govorili, pisali, onda je tu bilo još nekoliko elemenata koje vi niste ovdje baš spomenuli. Naravno, rekli ste simplifikaciju, jučerašnju objavu izvješća visoko rangirane skupine radne upravo o toj simplifikaciji, to je jako bitno i to je posebno važno za sve one građane vani za koje mi u krajnjoj liniji sve projekte radimo. I bitno je da oni to vide i da shvate i da mogu jednostavnije pristupiti i koristiti. Međutim, jedan od elemenata koji niste spomenuli, a koji je za nas jako važan i zbog kojeg se jako brinemo što ga niste spomenuli, jeste da se u budućnosti sve regije potiču i razvijaju. Dakle, ne samo one najsiromašnije, ne samo one najslabije, nego isto tako i sve one kojima trenutno ne ide tako loše, kojima ide relativno dobro, dobro, koje se, ma su recimo osrednje dobro, imaju ekonomiju i ostale uvjete, ali su pitanje trendovi i kako će kasnije se razvijati. Dakle, vi to znate sigurno i po vašoj zemlji. Postoje recimo neke situacije koje nam omogućavaju da neke programe na brzinu preoblikujemo, da kažemo, iskrojimo, prekrojimo po mjeri nekog drugog. To isto tako znate i to nije spomenuto. Tako da bi sve regije bile poticane. Zatim, vi ste nešto govorili o općenitoj digitalizaciji, to je sigurno važno, jer je vrlo bitno tu postići jednu harmonizaciju, dakle da izjednačimo uvjete diljem Europske unije što se tiče opće digitalizacije. Ali evo, koliko sam shvatio, vi u Estoniji gotovo sve digitalno radite, a u nekim drugim zemljama Europske unije se gotovo ništa ne radi. Digitalno još uvijek je preskupo i samo science fiction. I na kraju ono što je nama u parlamentu bitno. Mi smo jedan usvojili naše izvješće na vlastitu inicijativu upravo o tim glavnim elementima kohezijske politike u kojem smo naveli sve ove bitne elemente koji su nam na srcu. Pa sada ako želite tu jednu frontu e, složiti ujedinjenu kako bi do ljudi i doprla informacija i kompletna percepcija što je kohezijska politika sve dobrog postigla, tako da, jer mi naravno da znamo teorijski možemo samo dobro govoriti o Europskoj uniji, o našoj ideji, o našoj realizaciji, ali na kraju će odlučiti ono što je došlo do ljudi i kako ljudi to percipiraju. Prema tome, mi to moramo do ljudi dovesti. A to niste zapravo nikako tu predvidjeli niti objasnili. Gospodin Van Miltenburg, hvala vam lijepo. Ja sam već jučer ja sam već jučer e, imao tu čast s vama razgovarati, a sad bih htio u vezi s tim postaviti neka pitanja. Vi znate dobro, Europski parlament eh, se bavi implementacijom eh, urbane agende i tome pridaje veliku važnost. A sad sam dobio jedan pregled, pregled onog što Europska komisija na tome radi i kako bi to mogli povezati sa kohezijskom politikom o kojoj će se raspravljati na studentskom vijeću za opće poslove. Dakle, čuli smo u devetom i desetom mjestu neformalne rasprave u kojima će sudjelovati naravno prvenstveno Estonija koja je i zapravo organizira sve jer predsjeda vijećem. I e sad nas zanima da li se u kojem mjeri ćemo urbanu agendu moći i pridodati vijeću za opće poslove. Zatim, postoji ovo sedmo izvješće, kohezijsko izvješće. Mislimo da bi tu trebali vidjeti kako u svakom pojedinoj zemlji stoji kohezijska politika. Da li vam je trebala jača kohezijska politika da provede digitalnu agendu i digitalizaciju i šta bi recimo mogla Evropska unija naučiti od vas u Estoniji jer vi ste visoko digitalizirani ne treba cijeli svijet učiti, ali Evropska unija sigurno. Zatim omnibus uredba, o tom ste već govorili, to ste spomenuli, međutim tu moram apelirati na vas da tu budete što je brže moguće, jer Europa upravo očekuje od vas da život bude jednostavniji, pogotovo pristup europskim fondovima i sredstvima. Naravno i želja da vi to tijekom svog predsjedanja uspješno i dovršite. Dakle, tu simplifikaciju i omnibusa. A na kraju jedna vrlo važna politička stvar o kojoj ćemo prije ili kasnije morati raspravljati, a to je jedna od tema na vijeću. To je naime pitanje kondicionalnosti. Mi imamo jednu ekonomsku kondicioniranost i u parlamentu o tome govorimo. Međutim, postoje pitanje ne bi li više kondicionalnosti trebalo ugraditi u različite partnerske ugovore sa zemljama odakle dolaze izbjeglice i to smo vidjeli recimo i u omnibus uredbi kako je to komisija predložila. Dakle, da se, za napravi, dakle, za, u vezi sa migracijskim krizama ili izbjeglicama da uopće ne kreću u migracijske tokove, da se to pretvori onaj ključno investicijsko područje Europske unije to treba povezati. I onda na kraju naravno terorizam i takozvani IS i pitanje kako to povezati isto tako horizontalno kroz sva područja. A na kraju vam želim puno uspjeha u vašem predsjedanju vijećem. U ime ALDE kluba zastupnika imam puno povjerenja u vas. Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem. Što se tiče mišljenja ovo predsjedavajući biti će teško imajući na umu probleme koje imamo na stolu. I vi ste ih spomenuli. Kriza, Brexit, migracijska kriza neće nestati. Zajedno imamo moramo zajedno analizirati politike i puno se toga već događa vezano za e, budućnost. stvari su međusobno povezane. Kad gledamo kohezijsku politiku, komisija je definirala pet scenarija četiri se bave kohezijskom politikom, pa ja bih htio znati što vi mislite o tome. Da li vas to brine? Ja moram reći da mi u parlamentu e, to gledamo sa zabrinutošću. Tu smo zabrinuti zbog budućnosti regionalne politike. Ne samo kad se gleda proračun, nego i vezano za sve ono što želimo vidjeti kao dio buduće kohezijske politike. Znači da sažem mi želimo da kohezijska politika ostane ambiciozna i u smislu proračuna i regionalna politika ne smije biti razvodnjena. Mi vjerujemo da brojni prijedlozi koji se e, pojavljuju, koji se na neki način razvoljavaju kohezijsku politiku, pa bi ja htio čuti što je, vi mislite o tome, Bez, e, posebno o prijedlogu da se e, napusti taj pristup regijama. Isto tako volio bih znati što mislite o makroekonomskim uvjetovanostima i vezano za sadašnji prijedlog sa bonusom za one regije koje su uspjele e, poštivati kriterije. Mi moramo reći da smo općenito protiv toga. Mi smo protiv toga da se nameću te makroekonomske uvjetovanosti koje na neki način utječu negativno na kohezijsku politiku. Isto tako vjerujemo da kohezijska politika nije, e, ne smije biti vezana isključivo za ciljeve europskog semestra. Isto bih htio spomenuti ono što spomenuli vezati vezano za digitalnu agendu. E, nova ekonomija znanja definitivno je bitna za EU uniju i za sve njene regije. ali ne radi se samo o inovacijama, radi se i o i o metropolitan područjima grad, gradova metropolitan koje su privlačna za ulaganja. Isto bih tako htio znati što mislite i što planirate kako biste bili sigurni da i najmanje razvijene regije mogu sustići taj brod i ukrtati se na taj brod e, ekonomije znanja, a ne, da a ne da zaostaju kad se radi o svim tim izazovima. Na kraju htio bih vam zahvaliti što ste naglasili komunikaciju komisije e, vezano tijekom vašeg predsjednika koje će se odnositi na najudaljenije regije, a to je komunikacija koju smo čekali. Ona je važna i govorit će se o njoj u parlamentu ili u vašem, tijekom vašeg predsjedavanja očekujemo puno podrške ka vezano za upravo te regije koje zaostaju u razvoju udaljene su. Hvala lijepo. Gospodine Fanov, imate riječ. Hvala vam predsjedniče, poštovani ministre, hvala što ste izložili prioritete predsjedništva vijeća i što ste ovdje na raspolaganju za raspravu. Mogu se u cijelosti nadovezati na vaše riječi koje, gdje ste naglasili izuzetan značaj kohezijske politike a osobito značaj za oporavak nakon gospodarske i financijske krize. Mi znamo iz šestog kohezijskog izvješća da u nekim državama članicama, u nekim regijama isključivo postoje kohezijski fondovi koji su e, doveli do ulaganja u određenom vremenskom roku. Znači, ono što e, je već rečeno, dobra i dobro oblikovana kohezijska politika doprinosi E, doprinosi izjednačavanju nejednakosti u različitim regijama Europe. E, imam nekoliko pitanja koje se nadovezuju i na prethodna pitanja. Jedno je na, vezano uz volumen kohezijske politike u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Imat ćemo i priliku sudjelovati i u raspravi oko tog višegodišnjeg financijskog okvira. To ste spomenuli u svom programu rada osim toga, izuzetno nas brine e, što u protokolu sa zadnjeg malteškog e, e, sastanka vijeća čitamo scenarije od kojih jedan scenarij predviđa E, zapravo dobru i dobro opremljenu kohezijsku politiku, dok četiri druga scenarija zapravo e, jako smanjuju kohezijsku politiku. E, tako da me zanima vaša ocjena toga, a i trajanje planskog razdoblja. Hoće li se ostati na sedmogodišnjem razdoblju ili ćemo se prebaciti na takozvano petogodišnje ili pet plus godišnje razdoblje e, što bi bilo primjerenije političkom ciklusu i mandatu Europskog parlamenta. Imam još jedno pitanje vezano uz Omnibus. U jesen počinju pregovori u okviru trijaloga i mi smo prilično skeptični prema mogućnosti toga da se iz strukturnih fondova sredstva prebacuju u financijske instrumente, primjerice EFSI, jer smatramo da EFSI slijedi druge ciljeve koji nisu ciljevi kohezijske politike i to čak znači slabljenje, ako ne i ukidanje kohezijske politike, osobito ako te mogućnosti prijenosa ne budu ograničene. Zanima me stanje rasprava o tome u vijeću. I e, što se tiče takozvane urban agenda, urbane agende, e, imamo e, u studenome Cities Forum, gradski forum i zanima me kada, će, kada možemo očekivati zaključke vijeća o toj urbanoj agendi. Hvala. Hvala lijepa. Ja bih htjela isto tako zahvaliti ministru što je ovdje danas s nama. Ministri, ja sam pročitala sedam strana e, vašeg, a samo na desetoj strani pojavljuje se kohezijska politika. moram reći da smo vidjeli slične prezentacije i kod drugih predsjedavanja. Međutim, istovremeno htio bih priznati, htjela bih priznati da je bitno da smo krenuli kad se govori o kad se radi o prevarama. Drago mi je da čujem da vaša zemlja nastavlja e, nastavlja rad, vaše predsjedavanje nastavlja rad na uspostavi ureda za tužitelja europskog, budući da su prevare jedna stvar koja se treba riješiti kako bi se uvjerljivije vidjelo politiku. Kao što se priznaju u dokumentu, u drugoj polovici 2017. komisije bi trebala doći sa izvještajem o implementaciji velikih financijskih programa, uključujući i kohezijsku politiku i A to će biti prezentacija koja će omogućiti da se paket definira u prvoj polovici 2018. u parlamentu, odnosno krajem 2018. Nažalost, to će biti prekasno, a čini se da će se to dogoditi. A Isto tako, povjerenik Ettinger o tome je govorio prošli tjedan. Definitivno treba imati na umu e, e, proteškoće vezano za predviđanja, vezano za proračun, no Mislim da pregovori trebaju sa parlamentom početi što je prije moguće kako bismo imali odgovarajući kvalitetu rasprave o novom okviru prije nego se istekne rok ovom e, parlamentu. Imamo još dva zahtjeva za e, pitanje. Gospođa Andersen, vi imate riječ. Hvala lijepo. ministro, ispričavam se što sam došla kasno. Jučer sam se susrela sa predstavnikom vašeg vlada koji se bavi Brexitom. Ja sam isto tako razgovarala sa ministrom vezano za pravosuđe i znam da ste spomenuli jednu stvar koju ste spomenuli a to je simplifikacija, pojednostavljivanje pristupa fondovima Evropske unije ja mislim da o tome e, već dugo govorimo i bilo bi dobro da vidimo neku akciju ako ikad do toga dođe. No, tje, želim prije svega s vama govoriti i pitati vas vezano za Brexit. Imajući vaše vlastito, vaše vlastito iskustvo Estonije kao male zemlje koja je imala koristi od sredstava Evropske a Sjeverna Irska koju ja predstavljam isto tako računamo na sredstva iz Europske unije, a iako još uvijek nismo korisnici fondova Europske unije. Brexit, međutim, za nas predstavlja veliku prijetnju i vezano za nedavni napredak koji je tu postignut u Estoniji za vrijeme vašeg vi mislim da ćete imati problema vezano za Brexit s kojima će se morati baviti i vaše predsjedavanje nije toliko dugačko koliko su druga budući da imamo pauzu za vrijeme ljetnog ljeta ali svakako će se nastavni pregovori koliko i sa britanskom vladom, pa zbog toga tražimo, mi pozdravljamo činjenicu da vijeće i parlament kad se raspravlja o pregovorima o Brexitu želi sačuvati sve ono što je postignuto e, o sporazumom od velikog petka, o kohezijska sredstva isto tako i proces mirotvorni u Irski je nešto što je važno i to je jedino mjesto koje prima sredstva za održavanje mira što je značilo bitnu korist i mi radimo kroz pomirenje i mir, a sve to može biti odštećeno kao posljedica Brexita. Mi smo prezentirali činjenicu da želimo sačuvati taj posebni status i smatramo za Irsku treba biti Brexit nešto o čemu će se posebno razgovarati. Želim isto tako u svim dijelovima treba sačuvati sporazum velikog petka koji isto tako je vezan i za kohezijske fondove i, i budući da su ta sredstva značila jako puno za mirovni proces u Sjevernoj Iskoj. Hvala vam puno. Hvala lijepo. I zadnji govornik, gospodin Rope. Hvala vam gospodine predsjedniče, poštovani kolege. Čestitam eh, estonskim eh, kolegama na preuzimaju predsjedništva. I doista imate ambiciozni program predsjedanja koji sadrži i odražava brojne fasete života u EU i nadam se da ćemo zajednički s vama i provesti vaš program. Posebno je važno da sada zaista provodimo kohezijsku politiku kako u mojoj zemlji, tako i u drugim državama članicama koje dobivaju financiranje, koje provode projekte te države su zabrinute za budućnost kohezijske politike. Mi smo e, pokrenuli raspravu na tu temu. Danas smo isto tako razgovarali o toj temi. A vi sada preuzimate predsjedanje i mnogo ovisi o tome kako ćete e, riješiti tu tematiku o tome naravno i ovisi kako će izgledati Europa. Hoće li e, građani siromašnih zemalja seliti u bogatije zemlje ili obrnuto? Unutar tih zemalja hoće e, hoće li građani iz manjih sredina seliti u velike gradove. Dakle, mnogo ovisi o tome kako će izgledati kohezijska politika i kako će se razvijati regionalna politika. Ista prava za sve. To je važni slogan. Ali, molio bih vas da izložite isto tako kako želite približiti kohezijsku politiku građanima. U drugim državama članicama u kojima regionalna podjela nije tako izražena, neke regije dobivaju jako velik broj financiranja iz kohezijskih fondova, dok druge manje, slabije regije nisu u stanju iskoristiti financiranje. Što mislite? Kako bi trebali podijeliti kohezijska sredstva kako bi ona izravno došla u regije, a ne da ostanu nepodijeljena e, unutar zemlje, da neke regije ni ne dođu do njih. Poštovani ministre, čuli ste pitanje, sad vi imate riječ. Hvala vam na pitanjima. Tu su se zapravo spominjala gotovo sva pitanja koja i nas brinu i, i koja su od interesa za zemlje članice, za zastupnike u parlamentu i za komisiju. Spomenuli ste gotovo sve teme kojima bi se trebalo raspravljati u neposrednoj budućnosti. Sada se malo okrenem detaljima, jedna tema koja je spomenuta više puta od strane koordinatora, a to je kako zastupnici parlamenta će biti uključeni u rasprave tijekom našeg predsjedavanja, a vezano za budućnost kohezijske politike. I isto tako kako će funkcionirati taj okvir te rasprave kad budu krenule rasprave. Kao što je već e, spomenuto, mi smo planirali rasprave vezano za kohezijsku politiku i njenu budućnosti u dvije radne skupine. Jedna tema je budućnost kohezijske politike. Parlamentarni izvještaj je isto tako spomenut ćemo se mi ćemo svakako uzeti u obzir ono što je tu rečeno, kao što sam spomenuo u vijeću za opće poslove. Mi ćemo raspravljati o budućnosti kohezijske politike u 11. mjesecu. Ovo drugo nešto je, kao što znate, pretpostavlja se da, će se sedmi izvještaj o E, kojskoj politici objaviti u desetom mjesecu. Šta to znači za o naš redovni rad? To znači da ako želimo u vijeću doći do nekih zaključaka, moramo već u rujnu početi sa preliminarnim radom. Prema tome nema detaljnog dnevnog reda vezano za rad vijeća za opće poslove ali rasprava o budućnosti svakako će biti na stoli. A kad se objavi sedmi izvještaj o kohezijskoj politici, pokrenut će rasprava o kohezijskoj politici, njenoj budućnosti, kakve zaključke možemo napraviti, do, kojih, kakvih zaključaka možemo doći i na bazi toga možemo e, vidjeti vlastne inicijative i zatim vidjeti kakve su zaključci izvješća o koheziji. Kako možemo uključiti još više parlament? Bilo je prijedloga koje ćemo svakako uzeti u obzir. Možda sastanci direktora radnih skupina predstavnika, možda i predstavnici odbora regija mogu sudjelovati. Svakako ćemo uzeti u obzir taj prijedlog. Još jedna tema koja je spomenuta u vašim pitanjima bila je kako Estonija kao predsjedavajuća vidi važnost kohezijske politike, pa mogu vam reći da to smatramo jako važnim. A isto tako bilo je i pitanja koja su prezentirana vezano za proračunski, sljedeći proračunski period, moguće smanjenje proračuna, kao što znate proračunski prijedlozi vjerojatno će biti napravljeni tijekom sljedeće godine. Ali ja vjerujem da nas to ne spriječava u tome da definiramo prijedloge kojima ćemo definirati osnovne pristupe kad se radi o kohezijskoj politici. I definitivno ćemo uzeti uzeti u obzir i predloge svih zainteres, zainteresiranih strana. To je smjer u kojem naše predsjedavanje želi krenuti. Što se tiče propisa o uredbe Omnibus. tu možemo početi sa radom u rujnu. Trijalozi kreću i u drugim područjima, a cilj uredbe te za nas bilo je da se postigne ono sve što je potrebno da bi se od 1. siječnja ta uredba mogla primjenjivati. To je jako važno i potrebno već u ovom financijskom periodu. Što se tiče teme simplifikacije i radne grupe na visokoj razini, tu je odbavljan odličan posao, rezultati su objavljeni. I rasprave koje će se voditi u radnim skupinama iskoristit će ta, taj input koji postoji. Obećavam da ću ja osobno se sresti sa gospodinom Simkansom, e, prijašnjim povjerenikom i premijerom Estonije, s kojim ću osobno razgovarati. Druga je teme koje su spomenute, više pitanja bavilo se time da li kohezijska politika treba dati podršku svim regijama ili ta politika podržava samo siromašnije regije. Ta su pitanja već dotakla i činjenicu da li ćemo uzeti u obzir i makroekonomske uvjetovanosti. No tu možemo reći da nema jednog jedinstvenog odgovora, bar ne za sada. Moramo raspravljati o tim temama i raditi procjene na prvi pogled čini se da ima tema gdje nećemo moći doći do konsenzusa. Ne možemo zanemariti i činjenicu da ima tema kao što je na primjer makroekonomska uvjetovanost gdje nema konsenzusa čak i u ovoj prostoriji. Te teme su e, one o kojima se treba raspravljati kako bismo došli do zajedničkog pristupa. Još jedna tema koja je bila spomenuta u vašim pitanjima bila je e, urbani razvoj. To je nešto o čem se raspravljalo i jučer. Imat ćemo u vijeću za opće poslove o komunikaciju koja će se objaviti o toj temi. Ta tema će se svakako raspravljati na toj razini. Kako točno, e, o tome vam sada ne mogu dati odgovor. A sada digitalizacija. Da, to je naša tema. To je jedna od, jedan od prioriteta za Estoniju tijekom cijelog našeg predsjedavanja. Isto tako to je vezano i za kohezijsku politiku. Kao primjer mogu reći da sve aktivnosti kojima se traži sredstva i evaluacija e, prijava i nadzor procesa kao izvješćivanje će se raditi isključivo elektronskim putem ništa se neće podnositi na papiru ili u bilo kojem drugom obliku. Nemam sa sobom ovdje, ali postoji digitalna kartica s kojom mi obavljamo sve poslove sa državnim vlastima u Estoniji. S time potpisujemo ugovore, razne dokumente, sve se radi elektronskim putem. Koristimo tu karticu i za online bankarstvo imamo i identifikacijsku karticu koju možemo koristiti za sve, kroz sve te aktivnosti možemo na taj način komunicirati sa tijelima državne vlasti. Svi programi i projekti koji se su kreirani od strana Europske unije, sve e, molbe i prijave podnose se elektronski. Mi govorimo o pametnoj specijalizaciji. Dok nismo došli do općih elektronskih rješenja Europske unija koje građani mogu koristiti kad, bi, kad, kad imaju posla sa državnim vlastima, bilo da su to institucije Europske unije. Dok to nemamo, vrlo je teško krenuti naprijed sa bilo kakvom drugom inovacijom. I to je tema koju Estonija želi dalje razviti. A u komisiji imamo povjerenika koji je odgovoran za digitalizaciju i vrlo je kompetentan upravo u tom području i ja sam siguran da će ta suradnja biti plodonosna. Ne znam zapravo sad vam reći kako će se financirati to sve. Ali ne slažemo se da kohezijska politika treba imati manje sredstava nego druge politike kao što je to bio slučaj do sada. To je naše jasno stajalište i mi ćemo ga zaštititi koliko kad se budu vodile rasprave o višegodišnjem financijskom okviru. E, a sada pet scenarija. Ja ne bih bio toliko pesimističan u različitim ras, materijalima za raspravu koje je komisija pripremila kohezijska politika bila je jasno spomenuta, smatra se važnom. Ja se nadam da nijedan od negativnih scenarija neće biti sproveden. Mi moramo raditi da se ostvari taj cilj. Ja sam potvrdio da je Estonija kao predsjedavajuća će se pobrinuti da kohezijska politika ostane i dalje prisutna i pod kontrolom. A sada pitanja vezana za Brexit. Vrlo je teško odgovoriti na ta pitanja. Trenutno su pregovori u tijeku. Ne mogu vam dati danas jasan odgovor. Nisam siguran. Uvjeren sam međutim da će nas pregovori dovesti do točke gdje e, europski građani ili irski građani E, neće ništa izgubiti. Nemam jasnih e, vizija o tome kakav će biti ishod tih pregovora, ali u našem zajedničkom interesu da sačuvamo jedinstvo Europske unije. Ali u međuvremenu trebamo ići naprijed u tom smjeru i to u tom području i to na konstruktivan način ne bismo tu smjeli propustiti ostvariti napredak, a mi ćemo kao predsjedavajući učiniti što je potrebno da se to upravo postigne. Pametna specijalizacija, to je nešto o kome će biti objavljena komunikacija i nisam siguran kada, neki kažu sljedeći tjedan, neki kažu nešto kasnije, no kad ta objava bude e, napravljena čekat ćemo zaključke komisije i onda ćemo biti spremni za raspravu. ispričavam se ako nisam obuhvatio sve teme, ali svakako ću to probati tijekom sljedeće runde pitanja odnosno nakon je. Hvala vam ministre, mislim da su sva pitanja odgovorena i ja bih e, spomenula. Gospodine Vanisteroj, vi imate neku napomenu? Pa evo, tu sam razgovarala s kolegom i shvatio sam da će predsjedništvo uključiti parlamentarne zastupnike, odnosno da ćemo dobiti pozive za sastanke. Ajmo to konkretizirati. Talin je divan, ali želi to konkretizirati ako je moguće. Spomenuli ste vijeće za opće poslove i druge neke sastanke gdje će se raditi o kohezijskom izvješću. Mislim da je prilično nemoguće ako parlament ne bude tamo, ali ne znam, jesam li dobro razumio da ćemo dobiti poziv? Hvala na napomeni. Želi li ministar odgovoriti? Izvolite. Da, hvala na pitanju. Želio bih naglasiti tu točku jer je to važno pitanje. Jučer sam se sastao s nekim kolegama i shvatio sam iz brojnih intervencija da članovi i zastupnici parlamenta žele poziv jer smatrate da je to jako dobra tema i članovi odbora regiji žele sudjelovati u tim raspravama, žele da se njihov glas čuje i mislim da je vjerojatno da ako razmišljamo o sedmom kohezijskom izvješću, da neće biti moguće donijeti opće zaključke do vremena vijeća za opće poslove. Jednom kada to izvješće bude objavljeno i jednom e, kad o njemu bude raspravljeno na vijeću, moguće je da ću ja kao predstavnik e, predsjedništva održati sastanak s vama. No nisam još rekao nikome ništa o tome, čak e, ni predsjedavajućem, ali moguće je da ću se sastati sa vašim odborom i onda možemo razgovarati o tome. Evo, to je jedna od mogućnosti da to učinimo. Hvala, evo, bit ćemo u kontaktu sa estonskim predsjedništvom, bit će prilika i zbog trijaloga i nekih drugih naših dužnosti Blisko ćemo biti u kontaktu sa ministrom i s cijelim predsjedništvom. Hvala vam, drage ministre. E, hvala na prezentaciji, na odgovorima, na vrlo otvorenom načinu na koji ste s nama razgovarali, a i na e, stvarima koje možda i niste prije rekli, a sada ste ovdje podijelili s našim odborom. Nadam se da ćemo imati dobru suradnju s predsjedništvom i u, u nastavku vašeg rada. Hvala. We continue now with the agenda of our meeting. Nastavljamo sa dnevnim redom e, današnjeg sastanka. Prvo imamo razmjenu mišljenja o mišljenju koje je pripremio gospodin Hetman, a koje je vezano uz Europske snage solidarnosti. Neću sad ponavljati cijelu povijest od, od kraja prošle godine govora gospodina Junkera i odluke o komunikaciji komisije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 Hvala vam, gospođo predsjedateljice. To nam daje priliku e, da uključimo stotine tisuća mladih ljudi u aktivnost, u solidarne aktivnosti, aktivnosti solidarnosti. To je doista velika dodana vrijednost. Bilo mi je drago čuti kako Juncker najavljuje ovaj instrument Želio bih čestitati Europskoj komisiji što je osigurala da e, prvi volonteri sudjeluju u tome u relativno kratkom vremenu. E, to je povezano i s druge programe. Vidjeli smo i jako brzu reakciju i to je doista nešto što to nema, nije, ne, nije bilo presedana do sada. E, uspostava zakonodavnog okvira za europske snage solidarnosti je jako dobra. Mislim da nitko nema nikakvih dvojbi oko toga koliko je važna solidarnost i empatija za ispravno funkcioniranje društva svijet e, volonterskog rada je jako pitan i drago mi je da je komisija pokrenula posebnu inicijativu na temelju programa koji su provedeni do sada. Mislim da postoji i veći fokus na solidarnosti. Mislim da je predlog komisije povezan s Interregom i da zadržava specifične karakteristike i autonomiju tih programa. Snage solidarnosti nisu samo program volontiranja, već osigurava isto tako vježbeništva i određene prilike vezane u solidarnost. Vrlo mi je drago zbog svih tih prilika koje program otvara, no trebamo osigurati da radnici ne budu naprosto zamijenjeni e, drugim ljudima u okviru programa. Znači, moramo osigurati razmjernost, proporcionalnost. A kako će te snage funkcionirati? Pa prvo moramo razmišljati i o prvim poslovima, vježbeništima, E, volonterstvo će biti 80%, a radna mjesta 20%. No, mislim da će se to morati promijeniti. Mislim da zapošljavanje i vježbeništvo treba biti u većoj mjeri naglašeno u ovom dokumentu i u buduće. Rekavši to, Želio bih naglasiti i određene amandmane koji naglašavaju regionalnu dimenziju ove uredbe u ime našeg e, odbora. Nadam se da će svi politički klubovi se moći složiti s tim amandmanima i da ćemo na kraju imati izvrsno mišljenje. Nismo e, E, lista izvjestitelja u sjeni nije cjelovita, pa ne znam ima li kolega koji žele uzeti riječ. Izvolite. Hvala vam. E, meni piše da sam ja izvjestitelj u sjeni, pa ću e, pokušati e, se nadovezati na ovo izvješće. Finski očito nije lak jezik, no ja sad kad sam naučio finski ću ga i koristiti. Nekoliko riječi o snagama solidarnosti. To je izvrsna stvar koja promiče solidarnost, promiče koheziju. To su i e, neka od temeljnih načela Europske unije i ovaj prijedlog stvara pravnu osnovu za europske snage solidarnosti i stvara priliku mladima da sudjeluju u aktivnostima solidarnosti. E, te vještine mogu biti volonterski posao, može to biti i neko radno mjesto. Zadaće koje obavljaju mladi ljudi povećavaju njihovu mobilnost, povećavaju njihovo sudjelovanje. Mogućnosti strukovnog obrazovanja. I to je se sve može odvijati preko jednog portala, što je jako dobro. No, imam i neka pitanja. Naime, e, pitao bih je li možda izvjestitelj ima već ideju o tome, no želio bih dobiti e, odgovor i komisije. Koji bi bio očekivani učinak snaga solidarnosti za financiranje programa Erasmus+. Hoće li biti kakvih učinaka ili učinaka na pripremu programa Erasmus e, i kako e, izbjeći da ne stvorimo jednu rezervu jeftinog rada takvim snagama solidarnosti. Znači, moje pitanja vezana su uz program Erasmus Plus i utjecaj na taj program i vezu sa podprogramima Europske volonterske službe. Hoće li programi Europske volonterske službe ostati e, nekakav volonterski program e, s niskim pragom koji olakšava e, pristup volonterskim poslovima ili znači da će s ovim snagama solidarnosti volonterski program prestati. Civilno društvo snažno sudjeluje u programu volontiranja. E, očekujemo li da će nacionalni uredi koordinirati onaj dio koji se odnosi na strukovno obrazovanje u snagama solidarnosti? A isto tako me zanima nešto o kontekstu ljudi u tom e, snagama solidarnosti. Koje je obrazovanje tih ljudi? Koje je pozadina iz koje te ljudi dolaze? E, to želim znati kod, za mobilizaciju ljudi za te snage solidarnosti. Znači, to su moja pitanja u ovoj fazi. To su i pitanja na koje ja još nemam odgovor. Možda e, nadam se zapravo da ćemo e, iznaći odgovore na ove izazove i da ćemo izići sa dobrim mišljenjem. Evo, toliko od mene kao izvjestilja u Sijeni. Hvala. Miss Vana. Hvala lijepo, gospođo Vana, imate riječ. Uh, uh, hvala, gospođo predsjedaveća, gospodine Hetman i na vašoj uh, intervenciji. Hvala. Ja bih se htjela ispričati u ime kolegice Ranke koja je izvjestiteljica u Sijeni, a ja ću umjesto nje govoriti imam njene bilješke. Dakle, vi znate da zeleni apsolutno pozdravljaju dobrovoljni korpus kao jednu mogućnost za mlade i vrlo smo sretni što komisija želi sad sa ovom uredbom i pripomoć da se to osnuje implementira, ali nas pita da, pitamo se odakle novci za to dolaze. Bilo bi strašno da recimo novci iz programa kao što je Erasmus Plus ili Fond za, za regionalni razvoj da se odatle uzmu novci koji su već raspoređeni i prebace u, za europske snage solidarnosti. Ali koliko god mi željeli da se to kompletno nadoveže na europsku dobrovoljnu službu, ne bi htjeli ni dovesti na zapravo u pitanje postojanja Europskog dobrovoljnog programa, niti bi željeli da dođe do preklapanja ili dupliciranja njihovih zadaća. Zatim pitanje je što se tiče profesionalnih standarda, treba nam kompletno aktivno tržište rada koje će se to uključiti, a to nećemo na ovaj način riješiti. Osim toga, zanima nas dobrovoljni programi, volonterski programi za lokalne jedinice, pogotovo tamo, za ljude koji su bili potpuno su zapu, isključeni ili su osjetljivim skupinama. I na kraju ne želimo nikako da naše volonterske jedinice budu namijenjene isključivo onima koji su privilegirani. Gospođo Damato, vi ste sad na redu. Hvala lijepo. Dakle, evropske snage solidarnosti vrlo su bitne, pogotovo s obzirom na sve ove prirodne katastrofe koje su nas prošlih godina pogodile. To jasno ima jednu jasnu, veliku simboličku vrijednost i dok mi čekamo na jedno izvješće naših kolega u listopadu o konkretnim posljedicama svih tih katastrofa, da vam sad ovdje navedem nešto u vezi europskih snaga solidarnosti. Dakle, predsjednik Juncker je još 2016. rekao da je cilj tih snaga solidarnosti da se mladima daju novi ciljevi i da im se omogući da se razvijaju osjećaj za solidarnost u cijeloj Europi i da na taj način žele pridonijeti ne samo lokalnoj upravi i našem ekonomiji i gospodarstvu i svim građanima kada trebaju se suočiti i sa velikim krizama i katastrofama i to je bila onaj duh i zapravo ideja iza tog stvaranja europskih snaga solidarnosti. Međutim, tu moram naglasiti šta je parlament istaknuo oko toga. Naime, kad se komisije bude tražilo da jasno razlikuje između dobrovoljnog rada i onim pripravništvima, profesionalnim pripravništvima, da onda pravi razliku između onog što se ne plaća i plaća, jer tu postoji onaj dobrovoljni rad koji kompletno neplaćen i one druge. Zatim treba paziti i na radno okruženje s obzirom na specifične zadaće koje volonteri trebaju obavljati ili oni koji možda će sudjelovati čak uz dio plaćanja u takvim snagama. Nas naime brinu za namjere komisije da u prvoj fazi želi Europske snage solidarnosti primijeniti, gdje ih želi recimo i od čega ih želi financirati iz već postojećih programa kao što je Garancija za mlade, program za zapošljavanje, inovacije, Erasmus Plus i tako dalje. To je potpuno nejasno odakle oni kane sredstva, odakle namaknuti za to. I zatim humani resursi, koga će koristiti sve u tim snagama. Dakle, to su osnove te inicijative i komisija kod tih temeljnih stvari za cijelu inicijativu mora pojasniti kako će sa proračunom to pokriti. Hvala lijepo. A sada, gospođa Smolkova. Hvala lijepo. Dakle, mi nemamo ovdje izvestitelja u sjeni za izvješće o ovoj uredbi, ali vrlo smo sretni da se o tom govori i da se uopće uredba donosi o Europskim snagama solidarnosti. Čim je riječ solidarnost u tome sadržana, znamo da je to nešto dobro, pozitivno i što ide svima na korist. Dakle, solidarnost je upravo taj motor koji će pokrenuti novi razvoj i koji će nam pomoći da smanjimo razlike među regijama unutar Europe. Imam samo neka pitanja, ali mi ćemo još to preciznije formulirati u amandmanima koje ćemo kasnije predložiti. No generalno nas zanima kakva su pravila, propisi prema kojima će evropske snage solidarnosti funkcionirati. Jer ako tu ne bude strogo određenih pravila, onda će to biti jedan vrlo nejasan, upravo, e, zapravo ambivalentan dokument Zatim, što znači kad govorimo o mladim ljudima, jesu li to mladi ljudi koji su učenici, studenti ili mladi ljudi koji su već radili ili mlade ljudi koji niti su u školi, niti rade, nezaposleni su, da li će postojati neka dobna granica za njih, do kad se oni zovu mladi. Zatim, zanima nas konkretno kojima bi se aktivnostima sve bavili, da li će to biti profesionalne aktivnosti, ad hoc, različite zanimacije, kako će to izgledati. Da li će to biti parcijalno plaćeno ili potpuno neplaćeno ili kako. U svakom slučaju mi podržavamo inicijativu, ali bi voli znati. Gospođo Mišel, hvala. Hvala lijepa. mi sve u svemu smatramo da je taj projekt Evropskih snaga solidarnosti jedan vrlo zanimljiv projekt, zanimljiva ideja, zato što tretira pravi problem, uočava ga. Međutim, ovako kako je to zamisleno, još uvijek nam nije posve jasno, imamo dosta otvorenih pitanja. Recimo, da krenemo od početka, ne znamo kako ćemo uopće evropske snage solidarnosti na kraju razlikovati od Europskog programa za dobrovoljni rad. I očito da ovdje fokus nije primarno usmjeren na dobrovoljni rad. Jer ovdje to treba složiti kao potpora za pronalaženje pripravništva, prakse stručne ili kasnije čak radnih mjesta za mlade ljude. Pa sad nisam iskreno govoreći uopće sigurna da li je najpametnije rješenje da se sve ti razni ciljevi i svrhe u isti taj program utrpaju. Naravno, e, vrlo je pozitivno da mi želimo tako nešto postaviti na noge, ali na kraju nam uopće nije jasno ko će sad diferencirati na kraju šta je jedan projekt za Europske snage solidarnosti, a šta će biti jedna ponuda recimo praktikantskog mjesta ili pripravničkog mjesta za nekog mlado koje će biti i Zatim, zašto se ovdje treba sudjelovanje takvog jednog projekta ograničiti na 12 mjeseci? Jer kod cijele inicijative za mlade je bilo najvažnije da se njima pomogne da dođu do stabilnih radnih mjesta. Onda se postavlja i pitanje, kao i najčešće što se to događa, kako to financirati ovdje govore da će sredstva doći iz osam različitih programa, pa onda i mi slično kao kolege iz zelenih i imamo pitanje kako će izgledati konkretno jedno jamstvo financijsko i koliko će odakle konkretno se prelje preljevati u snage solidarnosti. Hvala lijepo, gospodin Van Hvala. Dobro, dakle, u ovom našem regiju ne, trebamo samo razmišljati o samo inicijativi, nego malo korak dalje od, te, od toga. Ono čega nema u Europi je jasno što nam nedostaje je angažman samih građana. Posebno recimo u situacijama prirodnih katastrofa ili drugih društveno-političkih događaja ili kriza kod kojih bi bio potreban jedan šire društveni angažman. Dakle, da se ljudi, konkretno građani, uključe. E sad, što ovdje imamo sjajnu inicijativu, ali šta se onda događa? Onda se to ponovno vraća negdje regijama i gradovima i kaže im se dajte onda regrutirajte mlade ili one malo manje mlade sudionike i na taj način će nastati i neka vrsti komunikacijskog lanca, jedne linije komunikacije koja nam obično nedostaje. Mladi ljudi koji bi trebali sudjelovati u takvim akcijama i oni će donijeti sa sobom svoja iskustva i svoja znanja, što je nužno potrebno ako želimo da Europa raste. Pogotovo ako želimo da ljudi, građani percipiraju to, kao jedan pozitivan razvoj i rast Europe. Dakle, tu trebamo se, kažemo, podmlađivati i obogaćivati stalno i svim iskustvima tim. Naravno, u ovom odboru regiju i mislim da bi se trebala ova tema angažmana, involviranja svih više naglasiti. Jer vidite, postoje tu tamo stotine ljudi u odboru regija koji razgovaraju sa povjernicima upravo o tim, o tim pitanjima. Zašto to ne bi trebalo ići, zašto se to ne trebalo tu dalje razvijati? Jer mm, mislim da trebali se ljudi više angažirati, a to bi onda trebali mi s njimi dokumentirati i prikazati tako da se zapravo tu počne jedna konkretna akcija, a ne da se kao do sada svi naši pokušaj da prikažemo to zajedničko solidarno djelovanje svode na to da se nešto krenulo raditi, poslije se to razvodnilo pa je rezultat u javnosti bio još put gore. Dakle, to je ono što mislim da bi trebali više naglasiti. A ako trebamo sad malo istražiti kako doći do tog većeg zajedničkog sudjelovanja u kojem bi više i nevladine organizacije, civilni sektor civilno društvo i općenito građane i ljude involvirali, onda da kažemo da ako smo uvijek radili, nastavimo raditi ono što smo i do sada radili, onda će se iste stvari se na kraju ponavljati. Dakle, mi mislimo da sada treba pustiti te mlade ljude da oni pokažu šta mogu i da oni zapravo sjaje. Hvala lijepo. A sad imamo tu predstavnika Europske komisije iz dviju općih uprava glavnih uprava. Tko će od vas početi? Nemate želje za početkom. Dakle, dobar dan svima. Ja sam Robert Rančin, radim u glavnoj upravi za obrazovanje mlado, mladež, sport i kulturu. Mi smo odgovorni za Dakle, uspostavljanje ove faze implementacije, dakle početak e, zapravo instaliranja evropskih snaga solidarnosti. I sad ću početi, početi su komentarima i odgovorima na pitanja. Neka su od njih vrlo česta pitanja koja nam se postavljaju. Na početku prvo vam hvala na lijepim riječima i na podršci koju ste izrazili samo ideji europskih snaga solidarnosti koje bi omogućile mladim ljudima da iskazuju svoju predanost solidarnosti, u solidarnim akcijama i samoj Europskoj uniji. A sad na pitanja. Bilo je pitanja, više kratnih pitanja o učinku Europskih snaga solidarnosti na program Erasmus+, pogotovo financijskom. Vi znate da već više od 20 godina imamo evropski e, dobrovoljni program dobrovoljnih služba, a sa, ovim evropskim snagama solidarnosti ćemo transferirati zapravo programe koji su razvili, razvijeni za zemlje članice da e, sudjeluju u ovim dobrovoljnim e, službama. I sad ćemo dakle transferirati sredstva koje su za to predviđena na europske snage solidarnosti. Ali mi nećemo sad samo uzeti, prebaciti sredstva i naljepiti nove etikete i dati nove oznake, nego ćemo mi i sadržano ponešto izmijeniti jer ćemo dodati nove formate recimo. I to ne samo mogućnost da to budu prekogranične E, djelatnosti, aktivnosti, operacije, nego da se one odvode i u pojedinoj unutar jedne nacionalne države. Ja sam vrlo pomno slušao sve što je kazano u javnoj raspravi prije nego što smo dovršili ovaj prijedlog teksta. I vidjeli smo da uglavnom ljudi traže da se pobrinemo za dva važna aspekta. Jedan je kvalitet. Nemojte ni u kom slučaju ograničavati kvalitetu europskih snaga solidarnosti u odnosu na službu, dobrovoljnu službu, nego na bude čak bolja. A zatim budite vrlo oprezni kod kvalitete svih ovih poslova i edukacija i profesionalnih školovanja i treninga koje nudite. Istodobno, jak naglasak je stavljen da to da se stvori jedan sve uključujući program. Stoga smo predložili neke nove formate aktivnosti koji su kratkoročni, koje omogućavaju ljudima da to, dakle, u kratkom razdoblju odrade. Zatim one skupne u timovima, posebno mladi ljudi koji su imali problematično okruženje će obično bolje funkcionirati u grupi nego sami. A zatim predlažemo projekte solidarnosti koji neće omogućiti samo puno vrijeme, radno vrijeme volontersko, nego i parcijalno volontersko, volontiranje u parcijalnom radnom vremenu. To znači da će uz svoj posao ili svoju školu, svoj studij, moći u slobodno vrijeme se baviti različitim volonterskim aktivnostima i na taj način će i više ljudi moći u tome sudjelovati i mislimo da je to novi zamašaj upravo za jednu opću uključivost tog programa, kako smo ga mi predvidjeli. implementirajuće, dakle strukture za implementiranje europskih snaga solidarnosti su iste one strukture koje su bile korištene za implementaciju provođenja dakle programa Erasmus plus. Znači to nije sam nije sve smješteno ovdje u Briselu gdje su izvršne agencije, nego najčešće se to odvija onim agencijama koje su upravo zbog Erasma i sličnih programa osnovane u zemljama članicama. To znači da u stanovitoj mjeri mi odlazimo prema tlu, prema terenu, prema bazi na samom terenu, kao što se to čini sa Erasmom Plus, decentralizirano. Nacionalna agencija, sad da se vratim pitanju um, koje je išlo, koje je za šta odgovor. Dakle, nacionalne agencije koje su sada trenutno odgovorne za europske dobrovoljne službu, one bi trebale biti onda odgovorne i za snage solidarnosti, uključujući i one profesionalnu dimenziju, odnosno profesionalne aktivnosti koje će biti uključene u snage solidarnosti. Trenutno imamo 43 tisuće mladih ljudi koji su registrirani u našoj bazi podataka, a oni su izrazili spremnost da sudjeluju u E, volonterskim aktivnostima ili treninzima, edukacije ili slično. I vrlo je, ili pripremništima I vrlo je zanimljivo kad su trebali odabrati kojem bi htjeli aktivnostima sudjelovati, 86% njih je rekla da bi željeli biti ili u jednoj ili u drugom. Dakle, za obje dimenzije iskazuju jednako zanimanje, što je vrlo zanimljivo jer pokazuje koliko naši mladi ljudi žele učiniti nešto na polju solidarnosti, koliko su motivirani. Naravno, ta registracija i evidentiranje motiviranih mladih ljudi koji će stvoriti onu glavninu snaga solidarnosti daje nam i mogućnost da surađujemo, radimo skupa s njima. I to ne samo onda kad se oni bave konkretnim aktivnosti, nego i prije toga, a i nakon toga da im damo, ponudimo svoju potporu jer ideja je bila da najbolje na kraju iskoriste sve one vještine koje su stekli dok su provodili, dok su se bavili tim volonterskim aktivnostima i da to bolje iskoriste na tržištu rada. A što se tiče samog proračuna, dakle financiranja čitavog Europskih snaga solidarnosti, već sam rekao da aktivnosti koje se trenutno provode u okviru dobrovoljnih službi da je to već prebačeno su sredstva za to u Europske snage solidarnosti, što se svodi na otprilike 191,8 milijuna plus e, još nekih 5,6 za administrativne upravne troškove. Ali još uvijek nam je preostalo nešto proračuna u Erasmus Plus za volonterske aktivnosti koje ne potpadaju, pod geografsko opseg, dakle geografsko područje na kojima e, djeluju naše snage solidarnosti. Znači, da i tu imamo još sredstava. Budući da su to isti entiteti implementiraju obje aktivnosti i dobrovoljne i volonterske, onda bi volili stvoriti jednake procese i dati jednako ili približno ih jednako opremiti, barem u istoj vrijednosti, tako da ne bi jedni ostali slabo i potplaćeno opremljeni, a drugi puno bolje. I nadamo se da će postojati jedna mogućnost da se ta dva programa kompletno logički, smisleno objedine i pređu jedan od drugog bez vidljivih šavova ili spoja. Neko je govorio involviranje zajednica lokalnih u sve to skupa i dakle da treba i mladima E, mlade povezati sa lokalnom razinom jer se to tamo i odvija najviše na terenu. Vidite, to je bila jedna od naših glavnih ambicija. U onom prvom cilju cijelog programa ste vidjeli da se mi nismo fokusirali samo na mlade ili organizacije, nego i na ili čak pogotovo na potrebu lokalnih zajednica. Ono što ljudima treba, to će ići u program, to će biti volonterska djelatnost. Znači, mi trebamo senzibilizirati mlade da vide sami što je potrebno, što se događa u njihovoj lokalnoj zajednici i gdje bi se trebali oni kao snage solidarnosti aktivirati da pomognu. Jedan o, jedna, da kažemo, zabuna do koje se često dolazi je ovo razlikovanje prve faze koje se odvija 2017. i zasniva se na komunikaciji komisije objavljenoj u prosincu a zasniva se na ovih osam programa koje smo mobilizirali da podupremo realizaciju ideje Europskih snaga solidarnosti. Mi, naime, od 2007. je već primjenjujemo osam različitih programa koji de facto po svom duhu i ono što rade pridonose realizaciji ove ideje. I mislimo da bi to bio onaj zapravo glavna točka poveznica jer to je ono što bi moglo i motivirati onda mlade ljude da sudjeluju u volonterskim e, djelatnostima. Dakle, mi koristimo proračune tih programa, kako je to predviđeno ili da kažemo dogovoreno sa relevantnim nadležnim tijelima pojedine države koje se bave tim programom, provođenim lijekovima. Zatim bilo je pitanje kako definiramo ovo mlade ljude, mlade. Mi ih za, u svrhu ovih aktivnosti to ograničavamo na 18 do 30 godina. Smatramo da je to generacija koja je vrlo ranjiva, na koju se mi moramo sad koncentrirati. U dobrom dijelu slučajeva su oni vrlo teško pogođeni posljedicama ekonomske krize i njima bi upravo trebalo da pripomognu zajednici, da se tu angažiraju, a ujedno i sami sebi kroz te programe. Zatim bilo je pitanje da bi trebali bolje definirati vrstu aktivnosti i formata. Ja bih htio biti, tu vam kažem, da vas ohrabrim, dakle, komisija upravo radi na jednom dokumentu koji će biti kao neka vrsta smjernica za provedbu i tu ćemo u detaljima definirati kako bi pojedini format ili pojedina mogućnost rada unutar Europskih snaga solidarnosti, konkretni zadaci i procedere biti opisani. Zatim ste pitali zašto smo uzeli maksimalno rok, dakle trajanje. Sudjelovanje u takvom jednom programu solidarnosti maksimalno 12 mjeseci, a ne duže. I to zato što to ne gledamo kao prvenstveno jedan instrument da se ljudi bolje uključe u tržište rada i ne gledamo to kao prvenstveno instrument za zapošljavanje ljudi, za smanjivanje nezaposlenosti. Ne. Za nas, e, mi se, mi se ovdje, te instrumente imaju nacionalne zemlje, a mi se zapravo ovdje fokusiramo samo na trening, edukaciju i eventualno poslove na područjima koja su vezana za solidarnost. Sad prvi govornik je već ovdje to spomenuo. Ako vi u detaljima proučite ove prijedloge, taj udio sredstava koji je predviđen za profesionalne dimenzije, onda vidite da je on puno, puno manje nego što je novaca predviđeno za volontiranje. Jer smatramo da je volontiranje zapravo najjači izraz solidarnosti kojeg mogu mladi ljudi dati u Europi. A bilo je pitanje o financijskoj stabilnosti. Mislim da je to isto ovdje rješeno prijedlogom, jer mi ovim prijedlogom dajemo zapravo stabilnost, jer smo predvidjeli za tri godine 341 milijun eura sredstava za sve organizacije koje su aktivne u okviru ovim aktivnostima solidarnosti. I naravno da to predviđa čitav niz mogućnosti gdje se mogu djelovati kako. I drago mi je da ste iznijeli ovu ideju da treba ohrabrivati gradove i regije i lokalne zajednice da budu i one kreativne, aktivne u tome sudjeluju. To je ono što hoćemo. Upravo želimo objediniti snage mladih. To neće biti samo jedno e, okupljanje kreativnih snaga mladih, nego će biti upravo njihovo povezivanje sa lokalnim sredinama i na taj način će promijeniti percepciju Europe i svega ono što Europa radi i europskih vrijednosti u, svim tim svojim sredinama i to je bila ideja koja se tom skrivala. Hvala. Mislim da je to, to mislim da sam na veći dio pitanja odgovorio. Hvala na detaljnom objašnjenju. Da li želite nešto dodati? Ne. E, moj kolega Robert zapravo je sve vrlo dobro rekao. Možda jedna stvar koju bi mogla dodati da ja dolazim iz glavne uprave za zapošljavanje i želim naglasiti tu uh, dimenziju uh, profesionalnu ovog, uh, ovih snaga. To glavni je cilj boriti se protiv nezaposlenosti među mladima u Europi. Posebno je tu jel, onaj, onaj jamstvo za mlade i to je puno širi opseg koji, pokreta koji želi pomoći nezaposlenim mladima u svijetu. Mislim da trebamo misliti na činjenicu da je tu predviđeno 20 tisuća radnih mjesta, a to nije dovoljno da riješimo pitanje nezaposlenosti mladih, nego je samo još jedna dodatna prilika za mlade ljude da dođu do kvalitetnih prilika da se angažiraju u aktivnostima solidarnosti. Zatim isto tako, budući se i javilo pitanje jeftine radne snage, moram reći da, to je nešto što i nas brine. Želimo imati kvalitetna radna mjesta i mogućnosti rada. Zbog toga prije svega tražimo da sva pripravništa budu kvalitetna, već unaprijed razvijena, a zatim uz to tražimo i da se pripravništvo plaća i to da plaća poslodavac. A što se tiče radnih mjesta, želim samo naglasiti da to treba biti, da sve treba biti u skladu sa nacionalnim propisima, uključujući i uvjete vezane za minimalnu plaću u slučaju da je to primjenjivo. I konačno, dodala bih još da planiramo posebno e, za javne službe i trgovačke komore. Svi su, sva su ta tijela uključena u ove aktivnosti i nadamo se da će se oni još više angažirati zbog toga što puno znaju o tržištu rada i mogu nam posebno pomoći e, sa kroz podršku a zatim integracijom mladih ljudi u tržište rada dugoročno nakon što na ovaj način se uključe znači u traženje odgovarajućih e, e, osoba za nepotpunjena radna mjesta bila bi jedna dodatna dimenzija i to je to što sam ja htjela reći Hada, gospodin Hartman, imate riječ da zaključimo. Hvala lijepa. Bilo je tu dosta pitanja i većina je već e, dobila i odgovor, pa ja ja nisam osoba koja će podržati. Ja sam onaj ko bi kritizirao komisiju i njezin radni dokument, ali dokument je u kratkom roku sastavljen i radi se o mislim da trebamo čestitati kolegama iz komisije koji su na ovome materijalu raditi Postavlja se pitanje vezano za e, obzor 2020, ali on, to nema veze sa ovim dokumentom. Ovdje vidimo, gledamo period od 2018. do 2020. A u dokumenti koju smo dobili, govori se i o financijskim e, resursima koji će doći iz Erasmusa Plus iz Europskog socijalnog fonda. I isto tako iz programa Live a i fondovi za razvoj, za ruralni razvoj mogli bi se tu iskoristiti. Prema tome, sve to opisano je detaljno do 2020. A što će se dogoditi nakon tog doba Valjda ćemo saznati kasnije, jer i šta će se dogoditi, pitanje isto tako što će se dogoditi sa europskim dobrovoljnom službom, odnosno uslugama e, iz EVS-a uzet ćemo sve o aktivnosti koje su vezane za ono što trebaju napraviti zemlje članice po Europskoj uniji. A isto tako imamo i dobrovoljni rad vezan za treće zemlje, ne članice Europske unije. Pa mislim da su sve te akcije zapravo komplementarne do, u velikoj mjeri. Zatim se pojavilo i pitanje o, o nalaženju radnih mjesta i dobrovoljnom radu dobro se, govorilo se na dobar način i o angažiranju u poduzetništvu, pomaganju kod prirodnih e, katastrofa, nepogoda, isto tako e, socijalnim djelatnostima, pomoći. Sve to je detaljno opisano ali naravno isto tako svemu se može raspravljati i vidjeti da li se sve treba proširiti ili učiniti konciznijim. I kao što sam rekao, ovaj novi instrument ne bi se trebao odnositi samo na tržište rada. Ideja je tu Isto tako i da se govori o izvrsnosti kvalitetu i o kvaliteti u onim organizacijama koje omogućuju pripravništva ili radna mjesta ili volonterski rad. Na neki način mislim da se tu trebamo osigurati kako bismo izbjegli situacije gdje može doći do zloupotrebe Znači moramo moći jamčiti da mladi ljudi mogu stvarno proširiti svoje vještine e, i razviti se. E, isto tako, ljudi, i tu je i pitanje onih mladih ljudi koji su na neki način ugroženi i to je nešto što je naglašeno jako dobro u ovom novom instrumentu. To mogu biti ljudi sa invaliditetom ili ljudi sa poteškoćama u učenju ili sa zdravstvenim problemima. Sve je to lijepo opisano na vrlo dobar način. Mislim da je ovo dobar način kako se sve to može zajedno prikazati. I konačno, ja razumijem e, način razmišljanja koji je e, doveo do toga da imamo taj odnos 20-80% potpuno vezano za dobrovoljni rad, odnosno naukovanje. Međutim, i potpuno razumijem da taj instrument neće eliminirati nezaposlenost mladih u Europskoj ali će promijeniti e, proporcije tog problema e, u odnosu na situaciju kakvu imamo sada za te mlade ljude, budući da sad znamo kako je si situaciju, čak i ako samo jedna osoba se zaposli uz pomoć ovog programa, to već predstavlja dodanu vrijednost. Prema tome, jer stalno radno mjesto za mladu osobu naravno znači nešto drugo nego, nego što je prilika za dobrovoljni rad. Hvala vam na raspravi. A sad nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je mišljenje našeg izvjestitelja na Valkresa, to vezano za ekonomske politike europodručja. Gospodin Siso, izvolite. Gospođo predsjedavajuća. Već sam e, rekao da bih htio danas popodne govoriti danas poslije podne e, koju smo, jer smo raspravu odgodili sa jutrašnjeg dijela naše sjednice na danas poslije podne, za što vam, na čemu vam zahvaljujem. Ovo mišljenje naglašava koliko je važna kohezijska politika to je instrument koji može dovesti do kreiranja radnih mjesta, doprinijeti rastu u naših regija i gradova, a isto tako promicati ulaganja. Mislim da je uvijek pravi trenutak da se naglasi koliko je važno u kohesiji graditi e, mostove između europskih regija, posebno tamo gdje postove jazovi. Evropska unija trenutno prolazi kroz teški period, što tu nije ništa novo, ali kohezijska politika je glavni alat koji imamo koji će nam omogućiti da ostvarimo ciljeve kao što su solidarnost, inače će nam se povećati nejednakosti to je nešto što smo vidjeli već zadnjih nekoliko godina. Ovaj tekst naglasava nekoliko aspekata kao što je potreba nastavka poboljšanja rezultata kohezijske politike. Isto tako potreba e, da se naglasi koliko je važno druge dimenzije, e, naglasiti rad na drugim dimenzijama europskih regija isto tako, kad se radi posebno o ruralnim područjima. Isto tako podrška, govori se o podrški inicijativama vezanim za inovaciju, posebno kad su tu uključeni mladi ljudi. I konačno, zadnje, ne najmanje važno, ovaj dokument govori i o važnosti pojednostavljivanja naše kohezijske politike simplifikacije kako bismo u naučinkovitiji način mogli koristiti raspoložive resurse kao što je inicijativa za zapošljavanje mladih koja bi trebala dovesti do većeg broja radnih mjesta za tu grupu e, naših stanovnika. E to je na središtu onoga čime se bavimo. Konačno ovaj dokument govori isto tako i o važnosti kohezijske politike koja bi trebala imati fleksibilnije mehanizme kako bi promicala sinergiju između, promicala sinergiju između različitih fondova. Tu naglašavamo i važnost kohezije u poštivanju, u postizanju solidenog, održivog i pametnog napretka i bez zaostajanja, a isto tako i potrebu da se svim regijama omogući napredak. I to je ono što je najvažnije u eurozoni. To bi je to što sam htio reći u ovom izvješću. A sad bih rado čuo što vi imate za reći i što biste htjeli dodati. A siguran sam da će ono što vi imate za dodati i doprinijeti kvaliteti ovog teksta. Hvala na ovoj prezentaciji i sada dajemo riječ izvjestiteljima u sjenu, sjeni i počinjemo sa gospođom Bresom. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Gospođo predsjedavajuća, ovo je jedan inicijalni nacrt i tu ima puno zanimljivoga. a ima i neke stvari koje bih htjela naglasiti. Pa onda možemo to sve pretvoriti u amandmane. Prvo pitanje zašto se zašto se izvješće definira, e, usmjerava na eurozonu, a ne na Europsku uniju. Možda bismo trebali to proširiti da vidimo e, ne samo koji su učinci na eurozonu. Eurozona je valutna unija koja govori o instrumentima koja, koji moraju postići internu uravnotežu. da možemo tu e, naglasiti da kohezijska politika koja e, kohezijska politika treba smanjiti razlike između regija i to svakako i taj pristup je svakako ono osnov ali mislim da treba se odnositi na cijelu Europsku uniju kriza je dovela do značajnih šokova. Eurozona isto tako treba ulaganja. I, i treba isto tako ujediniti one regije koje su se razjedinile ili udaljile zbog krize. Treba nam stabilnost u ulaganju, to je bitno. Isto tako proračun eurozone treba mora, mora poticati konvergenciju u području socijalnih i ekonomskih, u području ekonomije i društva. Radi se o sposobnosti cijelog tog područja da to postigne. Proračun eurozone može intervenirati u kapacitetima pojedinih zemalja da prežive simetrične, asimetrične šokove i to može i kohezijska politika, ali ne možemo se osloniti samo na tu politiku. Kad imamo krizu kohezijska politika je tu da pomogne unapređenju kompetitivnosti gospodarstvima u regiji, ali potrebne su i mikroekonomske intervencije kad se radi, kad se radi o unapređenju situacije na tržištu rada, kad se radi o osiguranju socijalnih fondova. To je da politika ima tu prirodu koja treba utjecati na više sektora dok intervenciju intervencija kad se radi o vanjskim šokovima obično se rješava makroinstrumentima. A kohezijska politika je nešto što utječe na eurozonu kako bismo izbjegli divergentni razvoj između regija. I siguran, sigurna sam da ćemo se u tome slušati. Hvala vam lijepo. Gospođo Tomašić, imate riječ. Sredstva kohezijske politike pridonose rastu i konvergenciji ako su naravno kvalitetno usmjerena u kvalitetne projekte koji doprinose rastu i povećanju konkurentnosti. Nažalost, ostavština krize, kao što je visoka razina zaduženosti u svim sektorima gospodarstva, i dalje djeluje kao prepreka rastu i predstavlja potencijalne rizike. Uspjeh određene javne politike velikim dijelom ovisi o sposobnosti upravne koordinacije i provedbe, ljudskom potencijalu u upravi, mehanizmima strateškog planiranja razvoja, kapacitetu domaćih institucija za sufinanciranje projekata razvoja te napokon o sustavu lokalne i regionalne samouprave, s njezinoj ulozi u poticanju, promoviranju i stvaranju uvjeta za gospodarski razvoj. Pretpostavka za uspješno provođenje politike svakako je nacionalna politika usklađena s prioritetnim ciljevima EU-a, ali i fokusiranje na one projekte koji su u funkciji razvoja nacionalne ekonomije. Stoga financijska sredstva treba koncentrirati i usmjeriti u manje razvijene regije radije nego li ih ravnomjerno raspodijeliti na sve regije. Isto tako, svakako je potrebno osigurati i makroekonomsku stabilnost zemalja i provođenje strukturnih reformi koje bi trebale rezultirati privlačenjem inozemnih direktnih ulaganja u projekte od nacionalnog interesa, ali naravno i povećanjem zaposlenosti. Hvala lijepo. Thank you Hvala. Sljedeći izvjestitelj u sjeni je gospođa Nori Kvekvaj iz AGA, no ona nije ovdje. I zamolila me da predstavim njezino mišljenje i na taj način pridonesem raspravi. Ona želi reći da podržava stajalište izvjestitelja i zahvaljuje na dobro odrađenom poslu željela bi izniti sljedeće napomene. Prva je da glavno izvješće ne pokriva sve države članice Europske unije, već samo članice eurozone. Generalno u makrofinancijskom pristupu ekonomske politike pokrivaju sve države članice Europske unije, primjerice e, ugovor iz Maastrichta, proračunski deficit i tako dalje. Izvješće ističe politike eurozone, europodručja koje trebaju biti u skladu sa općim načelima i motrišta kohezije. Pitanje koje se moramo pitati je sljedeće. Koju ulogu ima politika regionalnog razvoja za eurozonu? Nažalost, postoje glasovi koji smatraju da ta politika služi samo smanjenju razvojnih razlika između novih i starih država Europske unije. Moj odgovor je da kohezijska politika je također dobar alat za države članice eurozone, te ga treba zadržati za ste treba zadržati za sve. Ipak e, mi možemo prihvatiti fleksibilnost i potrebu za pojednostavljenjem europskih sredstava. Evo, to su razmišljenja gospođe Nikolaj koja izvjestiteljica u Sijeni, a sada nastavljamo sa gospođom Martinom Mihels koja je sljedeća izvjestiteljica u Sijeni. Hvala, hvala i izvjestitelju. Smatramo da ovo izvješće ide u pravom, u jednom razumnom smjeru, osobito kako je navedeno kohezijska politika e, je time stavljena u pravi kontekst, u pravo svjetlo i za pridonosi e, u značajnoj mjeri uravnoteženom razvoju Europske unije. Želim neke stvari nadopuniti. Mislim da se možemo složiti da kohezijska politika može ublažiti posljedice socijalne i gospodarske krize, no ona ima i svoje granice. Ono što ne može ne može riješiti greške u gospodarskoj, oblikovanju gospodarske politike na razini Europske unije. Znači, tu gospodarsku politiku bi trebalo mijenjati osobito u zemljama sa suficitom treba doći i do restrukturiranja dugova, restrukturiranja e, i strukturnih fondova i drugih poticajnih instrumenta. Kohezijska politika naravno redovito e, se mora prilagođavati realnom svijetu, no ne možemo očekivati da će bez dodatnih sredstava kohezijska politika moći uzimati stalno neke nove zadaće. U ovom mišljenju trebamo još jednom jasno naglasiti kao što je već češće učinjeno, da sinergije među poticajnim instrumentima trebaju, moraju biti važne, no e, ne smije se, e, ne smije se osigurati e, mora se osigurati glatki prijevoz iz kohezijske politike na investicijsku politiku, cilj koje je povećanje ulaganja. I zadnja, ali ne najmanje važno, bliska veza sa europskim semestrom i preporukama, specifičnim e, preporukama za pojedine zemlje. To je nešto što mi možemo samo e, odbaciti ovdje jer e, mislimo da takve preporuke ne odgovaraju srednjem, srednjeročnom i dugoročnom planiranju kohezijske politike. I to smo uvijek čuli od država članica preporuke kao što je povećanje dobi za mirovine ili liberaliziranje određenih e, područja e, dovode do proturječja u ciljevima kohezijske politike i naš parlament je nedavno e, na zahtjev članova regija odbio makroekonomske uvjetovanosti koje su dio te političke koordinacije. Hvala. Hvala, gospodin Škrlic. Sorry, I pushed the wrong button. Thank you, Mr. Chair, uh, dear colleagues. Uh, uh, Hvala, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Ja pozdravljam izvješće i daću naše napomene vezane uz ovo mišljenje. Prvo, kada spominjemo rast u mišljenju, mi želimo da to bude održiv rast. Da se to naglasi u tekstu. Mislim da je vrlo jednostavno dodati tu e, riječ i poboljšati poruku. Osim toga pozdravljamo mjere uvedene u ovom programskom razdoblju vezane uz strategiju Europa 2020, vezane uz pametni i održivi rast Zatim što se tiče e, tajminga europskog semestra, europska strukturni investicijski fondovi su drugačiji. Oni nemaju isti cilj i kraći i ciklični pristup kohezijske politike ugrozio bi ciljeve e, nadvladavanja dugoročnih razlika i izazova u pojedinim regijama. Mi se protivimo makroekonomskim e, uvjetovanistima budući da one imaju negativni učinak na lokalna tijela, građane i mala i srednja poduzeća koji su glavni korisnici kohezijskih politika i gospodarskih politika koje predvodi središnja vlast. Stoga nas e, brine negativni učinak koje te mjere mogu imati na javna mišljenja E, o Europskoj uniji. Također naglašavamo da značajan broj preporuka ne može biti u cijelosti proveden bez aktivnog zakona o lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, stoga e, pozivamo komisiju da dizajnira e, proces koji će na adekvatan način uključiti lokalna i regionalna tijela u europski semestar. Važno je naglasiti ulogu gradova i općina u ublažavanju e, investicijskih i klimatskih e, politika. Naravno, kao zeleni mi naglašavamo e, potrebu za uvođenjem ekološki prihvatljivih propisa u, ekonomski, u, europski semestar i e, u e, upravljanje. Također je važno podsjetiti da smanjenje nejednakosti i borba protiv siromaštva, poticanje inkluzije su ključni pokretači i europski strukturni investicijski fondovi moraju biti povećani da se postigne 30% kohezijskog financiranja u svakoj državi članici i namjenska sredstva za siromašne trebaju e, ostati e, dok god postoje te nejednakosti. Nešto i o sinergiji samih sredstava Radi se ovdje o stvaranju novih sinergija, ne samo iz Fonda za strateška ulaganja i obzora 2020. Imamo i e, instrument za povezivanje Europe, Erasmus Plus i druge programe koji trebaju e, ostati glavni izvori kohezijskog e, financiranja, a investicijski fondovi moraju se nadopunjavati, ali EFSI ne smije ugroziti stratešku koherentnost i dugoročnu perspektivu kohezijske politike. I na kraju, ono što nam je važno naglasiti su horizontalna načela e, upravljanja na više razina e, rodni mainstreaming, klimatski, e, klimatska razmatranja i e, drugi aspekti su nešto što bismo trebali zadržati i u buduće. Hvala. Are Hvala. Ima li drugih e, javljanja? Gospođa Maletić. Uh, Hvala vam. Želim zahvaliti svim kolegama na prezentacijama i kolegi se sista na mišljenju. Ova rasprava o ekonomskim politikama traje i nastavlja se i u odboru Ekon. Ono što želim naglasiti je da nije lako odijeliti ekonomske politike za eurozonu i e, za zemlje članice izvan eurozone, jer pravi, prava mješavina ekonomskih politika ista za svaku zemlju. To je mješavina investicijskih, e, strukturnih reformi i fiskalne konsolidacije. Naravno tu je istraživanje i razvoj, inovacije, znanost, nove vještine, obrazovanje i sve ono o čemu razgovaramo na razini Europske unije. Radi se tu i o jačanju zajedničkog tržišta, uniji kapitalnog tržišta, bankovnoj uniji, digitalnom zajedničkom tržištu, transportnom sektoru, energetskoj uniji i svemu tome. I to je način e, kako naglašavamo i ulogu kohezijske politike, jer kohezijska politika je također horizontalno uvjetovana i bavi se isto svim ovim pitanjima. Dakle, zahtjeva jedan pravi gospodarski e, miks koji je potreban za svaku državu članicu ako želi e, ostvariti rast, razvoj i stvaranje radnih mjesta, a to su sve naši ciljevi. Trebali bismo naglasiti iz ovog odbora činjenicu da definitivno stabilna e, eurozona je preduvjet za snažnu Europu u cjelini, no ne možemo imati snažnu eurozonu bez snažnih svih država članica i svih regija. I to je uloga kohezije. Ojačati sve e, regije i očistiti te razlike e, i neujednačenosti. I tu bismo doista trebali biti vrlo glasni te zatražiti da kohezijska politika podrži e, pravu mješavinu e, razvojnih politika u cijeloj Europskoj uniji i stoga mi e, kohezijsku politiku nazivamo ne samo investicijskom, već i razvojnom politikom za cijelu Europu. Hvala. Hvala, gospodin Van Nisteroj. Da, evo, nakon svega što je rečeno, e, imam nekoliko napomena. Mislim da ako pogledate ocjene u stvarnom razdoblju e, tri četvrtine preporuka su u rukama gradova i regija. Znači u tom smislu e, usmjereni smo jedni na druge na jačanje eurozone i tu bi zemlje e, trebale općenito e, raditi na takvoj vrsti povezanosti. Ja ne znam kakav dokument ima odbor za ekonomske poslove, no mogli bismo reći da nam je potrebna jedinstvo europroračuna i to je ključno. I treba biti vrlo jasno da to ne miješamo imamo, ako imamo e, proračun koji stimulira eurozonu, kohezijska politika je politika za sve regije, onako kako je sada definirana. Kohezijski efekt je cilj Europske unije, a nije to program ili instrument. Ne možete nešto činiti u eurozoni i, i reći ali nećemo to činiti u koheziji. Ono što je zanimljivo jest e, da mi možemo se s e, velikim smješkom govoriti o e, vanjskim uvjetima i ulaganja u Bugarskoj možda ostvaruju i izravne koristi za druge zemlje i njihova gospodarstva. I ako pogledamo dokument koji je predstavljen na vijeću, koji potječe iz višegradskih e, zemalja koje su na tome radile, imate tu vanjsku uvjetovanost, odnosno vanjske utjecaje koji su pozitivni za zemlje eurozone i za koheziju imamo činjenice, imamo brojke i to je dobra osnova. Mi smo pažljivo slušali e, na kohezijskom forumu e, Moskovićija koji je rekao da trebamo biti tako privlačni da svaka zemlja želi ući u to i treba ući u to. I to je nešto na čemu treba raditi u sljedećim godinama. Moramo biti objedinjeni i moramo koheziju zadržati kao poseban cilj. I proračun za to je jako važan. Možda e, bismo trebali dobiti i dokument e, tog odbora za ekonomske poslove, jer ja zapravo ne znam u kojem smjeru oni idu na, radeći na ovome i koje su mišljenja tog odbora volio bih znati e, kako je planiranje tih ekonomskih poslova. Sad ćemo nastaviti s nekim napomenama Europske komisije, e, no moram reagirati samo na riječi gospodina Van Nisteroja. Mi imamo nacrt e, tog izvješća. Meni je žao ako ga vi niste primili, ali to je nešto što smo podijelili. A sada pozivam predstavnika Europske komisije. Imate riječ. Hvala vam predsjednice, poštovani zastupnici. Komisija pozdravlja rad ovog odbora i čestita izvjestelju i izvjestiteljima u sjeni na ovom izvješću. Kao što znate, mišljenja komisije o ekonomskoj politici u eurozoni su nešto što je sadržano u našem dokumentu o ekonomskoj i monetarnoj uniji koju smo objavili 31.5.2017. Koraci koje tamo predlažemo među ostalim e, nastoje e, ukinuti socijalne različitosti između država članica i koraci koje se tamo predlažu, alat e, za konvergenciju načela e, makroekonomske strukture, ekonomska politika među državama članicama. Također, je komisija e, daje veliki značaj i jačanju danjih ulaganja. Kao što znate, predlažili smo i širenje EFSO-a e, u okviru, o čemu se razgovara u okviru trijaloga trenutačno. Tome time će se, smatramo, još dodatno ojačati ulaganja istovremeno radi se i na komplementarnosti sa europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Zahvaljujem vam na vašem radu na ovim temama. Hvala. Gospodin Nevaka Sarosisu, vi možete sad zaključiti rasprave. Hvala vam. Kada sam zaključivao svoju prezentaciju, rekao sam da se nadam da će s vašim komentarima i pitanjima da ćete svi na neki način pridonijeti vrijednosti ovog dokumenta. Mislim da sam bio u pravu kada sam to rekao. Vaš doprinos je doista to i postigao. Definitivno će to pomoći da poboljšamo ovaj prvi nacrt eh, teksta i mislim da možemo biti zadovoljni da smo ostvarili taj cilj. E, ona zajednička nit koja se provlači kroz sve vaše komentare ili jedna od tih zajedničkih niti je da ste se složili da je zajednički nazivnik, e, da je kohezija jednaka jednakosti ili da kohezija služi smanjenju nejednakosti. Drugim riječima, jednom kad budemo imali jasno definiranu kohezijsku politiku i e, kad ju kad ju prisvojimo kao svoju, ideja je da se borimo protiv nejednakosti, a cilj e, koji pritom slijedimo je borba protiv siromaštva. I tu, je za, tu se zahtjeva jedan snažan odgovor e, Europe kroz snažan odgovor regija i ključno je da eurozona usvoji niz instrumenata koji će nam omogućiti da smanjimo te nejednakosti i da smanjimo e, te varijacije među regijama osobito onima koji su najgore bili pogođeni ekonomskom krizom što je dovelo do velikog e, udarca na konkurentnost sve, sve komentare naravno ću ugraditi u tekst. Naravno da je bitno e, imati uravnoteženi proračun, isto kao što je bitno da osiguramo konkurentnost ne samo regija, već i država članica. Također je važno reći da bi ovo mišljenje također e, moglo e, rješavati potrebu rješavanja grešaka u koje države članice čine kod uspostave tih struktura. To mišljenje se odnosi na izvješće e, odbora Ekon u parlamentu. Neki kažu da govorimo o koheziji a da ne širimo taj e, naslov na druga područja. No nismo mi odabrali taj naslov. E, ovo je izvješće odbora Ekon koji ima već svoj naslov e, i mi samo dajemo svoje mišljenje, ne širimo to izvan tog izvješća. Slažem se s time da treba proširiti koncept rasta, da treba dodati riječ sustainable, održiv rast, definitivno to namjeravamo i učiniti. Teško je odijeliti ekonomske politike eurozone od mjera koje možemo poduzeti izvan eurozone. Jasno je da kohezijska politika horizontalna. Isto tako je važno, kao što je gospodin Van Nistelrooy rekao, da pokušavamo postići objedinjeni pristup kada je riječ o EU proračunu. Kohezijska politika treba pokriti sve regije. Nema tu dvojbi. E, kohezija je više od samog programa. Ona je istovremeno i cilj. To je cilj koji postoji neovisno o proračunu. To nije program, to je cilj. Svrha sama sebi i e, želim ponoviti e, da e, svim kolegama koji su uključili neke nove ideje da ću uključiti to u mišljenje. Hvala. Hvala gospodine Valker Van Siso. Želim reći i podsjetiti da je rok za amandmane za ovo mišljenje je podne u srijedu 19. srpnja Naime, glasovat ćemo o tome 7. rujna. Srijeda 19. srpnja je rok. Eto toliko o tom mišljenju. Ja zatvaram sastanak, barem javni dio sastanka i sada ćemo zamoliti sve one koji ne sudjeluju na e, sastanku koordinatora da napuste prostoriju. Znači nastavljamo sa sastankom koordinatora.